Vrijeme je da započnemo s radom. Shall we start? Good morning everybody. Dobro jutro želim svima. Možemo započeti s radom. Dobro jutro, Stuart. Jesi li spreman? Sjajno. Everybody have a the card? card? Svi imate glasačke karte? Bene. Kolege, abbiamo diversi... Dobro, kolege, imamo više toga o čemu treba glasati, tako da ćemo započeti. Herbert je došao. Kolegi, inizieremo la sessione di voto. Započnemo današnje glasanje, dragi kolege. I imamo delegiranu uredbu o ozelenjivanju nakon usvajanja tog delegiranog akta od strane Europske komisije i službenog e, dostavljanja Europskom parlamentu i zahtjeva od odbora Agri da se produži razdoblje za kontrolu, dopušteno je odboru Agri da predstavi zahtjeve za prigovor do 24. četvrtog. Tom prigodom nismo dobili nove zahtjeve, posljedično tome na temelju zahtjeva gospode Egnju i Des, tajništvo je pripremilo nacrt rezolucije gdje imamo objašnjenje u uvodnom dijelu. Imamo uvodne dijelove A do G, to je od gospodina Egnjua, a uvodne izjave od H do L su obrazloženje gospodina Desa. I nakon toga imat ćemo elektroničko glasanje za svaku od uvodnih izjava kako bismo poimenično glasali u ovom tekstu. Glasat ćete za ili protiv. Konačno glasanje bit će moguće samo ako se usvoji jedna od uvodnih izjava. Jeste li svi spremni? Počinjemo. Uvodna izjava A. Otvaram glasanje. Gospodin Des kaže da njegovo kućište za karticu ne funkcionira. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Gospodine Egnju, htjeli ste nešto reći? Izvolite. Pricnuo sam gumbu u trenutku kada ste rekli zatvaram glasanje i bojim se da nije evidentiran moj glas. Ok, anyway, anyway, anyway... Dobro, kako god bilo, situacija se ne mijenja, dakle imamo 22 protiv. Prelazimo na glasanje o uvodnoj izjavi B. Nastavljamo, otvaram glasanje. Svi smo glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Udna izjava C. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava E. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava F. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. I zadnja uvodna izjava gospodina Egnjova. uvodna izjava G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada počinjemo s uvodnim izjavama kolege Alberta Dessa. Započinjemo sa uvodnom izjavom K. H. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava G, J. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Vodna izjava K. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se i konačno vodna izjava L. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. I za kraj kolege imamo konačno glasanje, poimenično glasanje o ovom tekstu. Tko je za? Tko je protiv? Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odlično, usvaja se. Albert izvolite, imate riječ nakon ovog glasanja. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege, riječ je o tome da je meni stalo od toga da se nepoštivanje komisije e, i da ih upozorimo da to nije moguće ignorirati parlament mi smo zatražili od komisije da delegirane akte zasebno e, uloži 14 delegiranih akata u jednom je objedinjeno i mi kao parlament moramo biti samostalni i moramo e, dakle e,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 La lista di voto riporta queste informazioni accanto a ciascuno di questi emendamenti, quindi siete tutti informati. Se eh, Jan eh, vuole la parola. Eh, Obavješteni ste o situaciji, ne znam da li se Jan tema želi javiti za riječ. Jan, izvolite. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Ovdje se radilo o jako složenom tehničkom dosjeu. Nažalost, kao što možete vidjeti, glasački popis je dalje jako dugačak. Ovo je jako stručna tema, tehnička tema. Nastavili smo maksimalan broj kompromisa ostvariti, uspjeli smo sa 12 kompromisnih amandmana. Međutim, također želim naglasiti jednu stvar. Naime, vodili smo veliku raspravu o kružnom gospodarstvu, kako organski organsko životinsko gnojivo i organski izvori mogu biti korišteni za, kao dop na gnojivu. Vodili smo veliku raspravu o tome i sada e, se mogu nadovezati sa usmenim e, usmenom e, izjavom uz ja sam provjerio da pravno da li je to moguće, ali naravno trebam dobiti i vaše odobrenje od odbora Dakle, u duhu kompromisa mislim da bi bilo od velike pomoći kada bismo mogli glasati o ovome. Kao što rekao, mislim da imamo veliku većinu oko ovoga i bilo bi dobro da se izvuče puni potencijal cirkularnog, odnosno kružnog gospodarstva. Najviše hvala. Ja naravno kada dođe trenutak Uh, usmenog amandmana, onda ćemo to reći. Dakle, započnemo s glasanjem. Počnemo amandman prvi i 52. koji su identični. Dakle, dižemo ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nismo sigurni da li se ovo usvaja. Molim elektroničku provjeru. glasali, hvala. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na manman 49. Tko je za? Protiv? Ja mislim da se usvaja. Možemo reći da se usvaja. Idemo dalje. Amandman 119. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Čini se da se usvaja, ali teško je vidjeti. Kolege, molim vas, napravit ćemo još jednu elektroničku provjeru. 119. Dakle. Dobro. Usvaja se. Zatvaram glasanje, dakle. Ha! Vidio sam, vidio sam da je složna situacija. Kao što vidite, dakle, izjednačeno je. Stoga, po pravilima, odbija se. Prelazimo stoga na amandman 122. Dižemo ruku tko za, protiv. Usvaja se, mislim da se usvaja. Biće dugačko glasanje, dobro. Provjerit ćemo i 122. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, dobro. Dižemo ruku za amandmane od 124. do 127. Tko je za? Protiv? Izgleda da je usvojeno. Zatim idemo na amandman 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini se da se odbija. Ne? Napravit ćemo još jednu provjeru. Amandman 130. I otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 133. Tko je za? protiv i da se usvaja 134. i 135. identični dižemo ruku tko je za protiv i da se usvaja 136. tko je za protiv usvaja se 137. tko je za protiv, usvaja se. 139. Tko je za? Protiv? Čini mi se da se ovo odbija. 140. Tko je za? Protiv? Odbija se. 141. Tko je za? Protiv? Odbija se. 143. Tko je za? Protiv? Sudržani usvaja se. 144. Tko je za? Protiv? Sudržani odbija se. 146. Tko je za? Protiv? Sudržani. odbija se. 148. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 150. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 153. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 158. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 159. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Zatim, kompromisni amandman, poimenič, broj četiri, poimenično glasamo. Otvaram glasanje. Svi smo glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 164. Dižemo ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 165. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 166. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 168. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se izgleda. Prelazimo na kompromisni amandman peti, poimenično glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromisni amandman peti se usvaja. Prelazimo na amandman 173 dižem ruku tko za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 174. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 175. Tko je za, protiv, ovo trebam provjeriti. Dakle, provjeravamo amandman 175. elektroničkim putem. Svi smo glasali. Zatvaram glasanje. Amandman 175. se usvaja. Idemo dalje. Amandman 12. i 176. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 13. i 177. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 178. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim amandman 183. i 184. 185. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 186. i 108, do 189. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman Želite provjeru? Dobro, provjeravamo blok amandmana od 186. do 107. i 189. Otvoram glasanje. Svi ste glasali? Niste? uveliko se odbija. Zatvaramo glasanje, dakle. Prelazimo na Mi Dižemo ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ne, ne opravire. Prelazimo na 190. Amandman 190. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 192. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 193. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 194. i 195. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se izgleda. <clears throat> Možemo napraviti elektroničku provjeru. Otvaram glasanje za 194.5. četiri amandman. Evo je ovaj mali intermeco. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo dalje. Prelazimo na glasanje kompromisa 12. Otvaram elektroničko glasanje, poimenično. Zatvaram glasanje. Mhm. Izjednačeno. Quindi, respinto. Šta sad? Odbija se. A sada glasamo dizanjem ruke, amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Izgleda da se odbija, no napravit ćemo elektroničku provjeru za amandman 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I očito se odbija. Sada glasamo dizanjem ruke amandman 197. Tko je za? Protiv. Čini mi se da se odbija. Amandman 44. Tko je za? Protiv. Nim se da opet imamo izjednačenu situaciju. Dakle, amandman 44. ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ne, odvija se. Zatim, prelazimo na amandman 19. Dižemo ruku, amandman 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 199. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 200. Tko je za? Protiv, suzdržani. Hmm. Još jedna provjera. Napravit ćemo elektronsku provjeru za amandman 200. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 200 se odbija. Amandman 201. Heranci drugi. Tko je za? Diže ruku. Protiv? Odbija se. Amandman 202. Istovjetno. Za, protiv, suz... Odba... odbija se. Amandman 203. Buda. Tko je za? Protiv? Odbija se. Prelazimo sada. Želite provjeru? Dobro. Amandman gospodin Bude, 203. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uveliko. Prelazimo na kompromisni Amanman, 11. Otvaram poimenično glasanje. ste glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se uz veliku većinu. Sada prelazimo na amandman 219. Stranca 14. Amandman 219. Bogać Megines. Dižemo ruku. Tko je za? Protiv? suzrani Usvaja se. Amandman 220, 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Izvjestitelj. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na 225. dižemo ruku. Tko je za? Protiv? suzdržani, izgleda da se odbija, no možemo na provjeru. Ne, odbija se, dobro. Prelazimo na 226. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 227. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. i 228. Tko je za? Protiv? Molim provjeru za amandman 21. i 228. Otvaram elektroničko glasanje. Dovrebbe essere approvato, però chiusa votazione. Sì, sì. Zatvaram glasanje, dakle usvaja se. Prelazimo na amandman 22. i 229. Tko je za protiv? Suzdržani izgleda se odbija. E, moram, moram napraviti elektroničku provjeru za 22. i devet Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, dobro. Prelazim na amandman 230. Dižem ruku, tko je za, protiv, suzdržani. Izgleda da se usvaja. 23. izvjestelju, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 236. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na 238. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 239. Dvjesto dakle tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 240. Gilera i ostali tko je za, protiv, suzdržani, izgleda da se usvaja, no ipak ćemo napraviti provjeru e, amandman amandman 240. elektroničku provjeru, otvoran glasanje. Molim da se otvori glasanje, dobro. Amandman 240. elektronički glasamo, zatvoram glasanje. Usvaja se. 241. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Dobro. Napravit ćemo na zahtjev e, elektroničko glasanje za 241. Otvoreno glasanje. Zatvoreno glasanje. 241. se usvaja. Prelazimo sada na 242. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 24. i 243. Tko je za? Protiv? Suzrani? Izgleda da se usvaja, no nisam siguran. Napravit ćemo provjeru za amandmane 24. i 243. Otvaram glasanje elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 244. Tko je za? protiv, usvaja se. 245. Tko je za? Protiv? gleda se usvaja 25. i 200... 25. i 246. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 25 i 246. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman 10. Glasamo poimenično, otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Kompromisni amandman 10. Se usvaja. Amandman 27. Izvestelje, tko je za? za? Protiv? Izgleda se usvoje. Prelazimo 267. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 269. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 270 i tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 272. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 274. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 276. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200 175. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 277. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 278. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 466. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Izgleda da su sve. 287. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 293. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo sada na 279. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 280 za protiv, suzdržani, usvaja se. 281 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 282 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne? Provjeravamo 282, ne, dobro, onda 283 za, protiv, suzdržani, usvaja se.

suzdržani usvaja se. 292 za, protiv, suzdržani usvaja se. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani usvaja se. 296 za, protiv, suzdržani usvaja se. 297 za, protiv, suzdržani usvaja se. 298 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 301 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 302 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 304 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 305 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim provjeru. Provjera za amandman 305. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. 306. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 28. Za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. 307 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29 za. Izvjestitelj je amandman za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 308 i 309 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično glasanje za kompromisni amandman broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 312. Za, protiv, Nije jasno. Molim provjeru za amandman 312. Čini mi se da se usvaja, ali nije sasvim jasno. Da, da, usvaja se. 313 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 314 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 315 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 316 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 317 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 318 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 319 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 320 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 321 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 322 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 323 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 324 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 330 Bogović Magines za, protiv, suzdržani, usvaja se. 331 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 332 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 333 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 334 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 335 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 336 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 337 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 338 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 339 za, protiv. Moram provjeru. 339. Molim provjeru za amandman Dorfman de Castro. Zatvoram glasanje. 339 se odbija. Chi a favore? Chi je contro? 340 za, protiv. Suzdržanim. Odbija se. No. Facciamo, vabbè, respinto. 341. 341 za, protiv, suzdržanim. Odbija se 342 za, protiv, suzdržani. Odbija se 343 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 345 za protiv suzdržani odbija se 346 za protiv Suzdržani usvaja se. 347 i 48 za, protiv. Suzdržani usvaja se. 349 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 350 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 351 i 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 7, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Votato tutti, chiusa la votazione. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 357 za, protiv. Suzdržani odbija se 358 za, protiv. Suzdržani odbija se 359 za, protiv. Suzdržani odbija se 360 za, protiv. Suzdržani Čini mi se da je usvojeno 361 za, protiv. Suzdržani usvaja se 362 i 3 za, protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman broj 8. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 367. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 368 za protiv, suzdržani, usvaja se. 369 za, protiv, suzdržanim usvaja se. 370 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 371 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 372 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, Želite provjeru za 372 u redu. Molim provjeru za 372. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 35 izvjestitelj amandman za protiv suzdržani usvaja se. 373 za protiv suzdržani usvaja se. 374 za, protiv, suzdržani. Nismo sigurni, molim provjeru. 374, molim eh, elektronsku provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. 375 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 376 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 377 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 378 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 379 za, protiv, suzdržani, odbija se. 380 za, protiv, suzdržani, Odbija se 381 za, protiv, suzdržani. Odbija se 382 za, protiv, suzdržani. Odbija se 383 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 384 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 385 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 386 za, protiv, Suzdržani usvaja se. 387 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 388 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 389 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Ne. 389 molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 389 se usvaja. 390 Bogović Magines za protiv. Suzdržani usvaja se 391 za protiv. Suzdržani odbija se 392 za protiv. Suzdržani odbija se 393 za protiv. Suzdržani odbija se 394 za protiv, suzdržani odbija se. 395 za, protiv, suzdržani usvaja se. 396 za, protiv, suzdržani odbija se. 397 za, protiv, suzdržani usvaja se. 398 za, protiv, suzdržani. Mm, nismo sigurni, molim provjeru za 398. Otvaram glasanje. Za amandmane 398 i 399 zatvaram glasanje. Usvaja se. 400 i 401 za protiv suzdržani usvaja se 402 i 403 za protiv suzdržani usvaja se 404 i 405 za protiv suzdržani usvaja se 406 za protiv suzdržani usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 410 za, protiv, suzdržani, odbija se. 412 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 413, ne, 415, 415 Buda Dančila za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 9, pojmenično glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Kompromisni amandman broj 9 se usvaja. Amandman 400. 441. Dakle, tri stranice dalje. 441. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Želite provjeru za 441? U redu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 441 se usvaja. 442 pojmenično glasanje. Ne. Glasamo tako što ćete podići ruku. 443 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 446 Tarabela za, protiv, suzdržani. Čini mi se da se odbija, ali molim provjeru. Bocciato. Mi dispiace. Odbija se. Žao mi je. Evo ja sam zaista činio sve što sam mogao. 448 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 449, 450, 451 za, protiv, suzdržani, usvaja se.

Zatvaram glasanje. Ova tri amandmana se odbacuju. 457 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 458 za, protiv, suzdržani. Odbija se 459 za, protiv, suzdržani. Odbija se 460 za, protiv, suzdržani, odbija se. 461 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 462 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 463 za, protiv, suzdržani, odbija se. 464 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 465 za, protiv, suzdržani, odbija se. 467 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru za 467? U redu. Otvaram glasanje za amandman 467. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Buda, vi biste glasali za ili protiv? Za, e pa u redu, onda imamo veliku većinu. 468 za, protiv, suzdržani, odbija se 469 za, protiv, suzdržani, odbija se 470 za, protiv, suzdržani, odbija se 471 za, protiv, suzdržani, odbija se 72 za, protiv, suzdržani, odbija se 473 za, protiv, suzdržani, odbija se 474 za, protiv, suzdržani, odbija se 478 za, protiv, suzdržani, odbija se 479 za, protiv, suzdržani, odbija se 480 i 481 za, protiv, suzdržani, odbija se 480 Želite provjeru za 480 i 481? U redu, otvaram glasanje za ova dva amandmana. Zatvaram glasanje. Odbija se 482 za, protiv, suzdržani. Usvaja se.

suzdržani odbija se 490 za protiv suzdržani usvaja se 491 za protiv suzdržani odbija se 492 za protiv suzdržani usvaja se 493 za protiv suzdržani usvaja se 494 za protiv suzdržani, usvaja se 495 za, protiv, suzdržani, usvaja se 496 za, protiv, suzdržani, usvaja se 497 za, protiv, suzdržani, usvaja se 498 za, protiv, suzdržani, usvaja se 499 za, protiv, suzdržani, usvaja se 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 500 i 501 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 502 i 503 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 504 i 505 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se Odbija se. 506 i 507 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 508 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 509 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 510 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 511 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 512 za, protiv, suzdržani, usvaja se 513 za, protiv, suzdržani, usvaja se 514 za, protiv, suzdržani, usvaja se 515 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na uvodne izjave. Kompromisni amandman broj 1. Otvorem glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 40 e, glasova za, a 40 zastupnika je glasalo. Dobro. Prelazimo na amandman 56 za protiv suzdržanim odbija se 57 za protiv suzdržani odbija se 58 za protiv suzdržani usvaja se 59 za protiv suzdržani odbija se 60 za protiv suzdržani odbija se 60 za protiv suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 i 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 i 71 za protiv suzdržani usvaja se 72 rob za protiv suzdržani usvaja se ne odbija se 73 za protiv suzdržani usvaja se 74 za protiv suzdržani usvaja se Kompromisni amandman broj 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 3. Otvaram glasanje. Skoro smo završili. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj šest. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84-85 za protiv suzdržani usvaja se usmeni amandman. Dajem riječ gospodinu Hojtomenu. Ovo se tiče uvodne izjave 17a i u ovom usmenom amandmanu želimo zajamčiti e, učinkovitost učinkovitost koja mora biti e, učinkovitost koja ne škodi okolišu. Želi li netko nešto reći? Ne, u redu, onda možemo glasati. A ne, Klara se javlja za riječ. Ili želite glasati? A ne, vi ste protiv tog amandmana. Soltanto Klara se opone? Clara Aguilera devono essere tre a opporsi, altrimenti si vota. Uno, due, tre. Treba nam eh, tri protivljenja usmenom amandmanu, inače moramo glasati. Jedan, dva, tri, dobro, imamo tri protivljenja. Dobro, dakle glasamo o ovom amandmanu, ali ne o usmenom amandmanu. Radi se o amandmanu broj 7. Za. Protiv. Provjera. Molim provjeru za amandman 7 bez dodatne izmjene. Dakle, bez usmenog amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nastavljamo. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se 90, 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se 92 za, protiv, suzdržani, odbija se 93 za, protiv, suzdržani, odbija se 94 za, protiv, suzdržani, odbija se 95 za, protiv, suzdržani usvaja se ne odbija se 97 za protiv suzdržani odbija se 97 za protiv suzdržani odbija se 98 za protiv suzdržani odbija se 99 za protiv suzdržani odbija se 100 za protiv suzdržani odbija se 101 za protiv suzdržani odbija se 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se 109 za, protiv, suzdržani, odbija se 110 za, protiv, suzdržani, odbija se 111 za, protiv, suzdržani, odbija se amandman broj 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se 112 za, protiv, suzdržani, odbija se 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se 114 za protiv suzdržani odbija se 115 za protiv suzdržani odbija se 116 za protiv suzdržani usvaja se 117 za protiv suzdržani odbija se 118 za protiv suzdržani Odbija se. Sada ćemo glasati putem poimeničnog glasanja za cijelo izmijenjeno izvješće. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitamo izvjestitelju e, kolegi Huitemi. se.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 Bene, kolegi, Dobro, kolegi evo, nastavljamo sa glasovanjem. Dakle, deveta točka dnevnog reda. Dakle, glasovat ćemo o mišljenju, nacrtu mišljenja Agrija, Vernus Lulu CF, kolegica gospođa Köstinger je izvestiteljica 319 amandmana je upućeno i nekoliko kompromisnih amandmana. Elizabete, da li se želite izjasniti ovom? Ne. Da, ipak, hvala. Gospodine predsjedavatelje. evo ja bih e, želio se zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni i to na radu koje su, eto, u ovom tehničkom dokumentu i izuzetno težak dosje koji je bio pred nama. Mislim da smo uspjeli upravo u tome da premostimo velik broj barijera i da dobijemo ipak jedno snažno mišljenje u Otporu za poljoprivredu, ali isto tako posebna zahvala i našim suradnicima, isto tako i tajništvu odbora koje su zaista na tehničkoj razini mnogo toga razjasnili, a isto tako nam time i olakšali posao. Hvala im lijepa. Dobro, onda možemo preći na glasovanje. Da li su svi spremni? Dobro. Počnimo. Da li ste umetnuli kartici za glasovanje? Amandman 91. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je Odbrojeno, ali idemo provjeriti elektronski 91, amandman 91, provjera. Zatvoram glasovanje. Odbijen. Amandman 92, ko je za? Protiv? Sudržani? Odbijen. 93, ko je za? Protiv? Sudržani? Odbijen. Aman, kompromisni amandman broj 3. Kompromisni amandman broj 3. Poimenično glasovanje, elektronsko glasovanje otvaram. Jeste li svi glasovali? Da, usvaja se. Prelazimo na amandman broj 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijem. 101. Amandman 101. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijen. 102 koje za, protiv, suzdržani, odbijen. 104 za, protiv, suzdržani, odbijen. 103 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Provjerit ćemo ipak, provjeramo, dakle, amandman 103, kolegice Dorfman. Otvorim glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Prelazimo sada na 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Provjera 110. amandmana. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. 110, koji je Brenn i Neugl. Tko je za? Protiv. Oprostite, da ipak je poimenično Imamo rezultate. Sto jedanaest, Flanagan, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na amandman 118, osam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stotinu devetnaest tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 4. Zatvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 4. Usvaja se. Prelazimo na 122 amandman 122 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 124 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125. Tko je za? 125. Tko je za? Protiv? Teško. E, evo, elektronska provjera 125. amandmana Hojsling. Zatvorno glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo 134 amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 136 tko je za? Ne, prelazimo 143, 143, Senor je za protiv, koji je sudržan, odbija se. Prelazimo na amandman 147, 147, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 149, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 150, koji je za, tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne. 151. Provjera. Provjeravamo. 151. amadman. Zatvoram glasovanje. Odbije se. 152 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 154 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 155 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 156 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 152. Tko je za? se. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? se. 161. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10, izvjestitelja, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usve se. 164, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usve se. 165, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sudržan 67, tko je za? protiv, suzdržani, mislim da je usvojen. 166 kranjete, tko je za, protiv, suzdržan, usvoje se. 168 Brian Neuhel, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12, izvjestitelj amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? usve se. Želite provjeru amandmana 12? Dobro, provjerit ćemo elektronskim putem 12. amandman i amandman izvjestitelja. Zatvorno u Usvaja se. Sada prelazimo na 178. Drugi dio. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na 248. Nekoliko stranica moramo prelistati da bismo došli do njega. Dobro. Dvjesto na stranici 17. Dakle, amandman 248, tako Miller. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 246. Tko za? Ne. Fall. Dakle, ispada i prelazimo na Prelazimo na Hoisling 250 koji za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 251 koji za ko je protiv? Zdržani? Odbija se. 252. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 253. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 254. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 255. Tko je za? Tko je protiv? Dakle, osvoje se. 256. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 257 Dorman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 258 za, protiv, suzdržani, odbija se. 259 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo. 270. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? odbio se. 271. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? odbio se. 272. Ko je za? Protiv? Odbija se. 274, 275, 276. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Dakle, provjeramo amandmani 274 do 276. Otvorno glasovanje. Provjera. Zatvorno glasovanje. Odbija se. Prelazimo na Dakle, odbija se. 272 tko je za, tko je protiv. Suzdržani odbija se. 273 za, protiv. Suzdržani odbija se. 274 tko je za, tko je protiv. Suzdržani odbija se. I 277 za, protiv. Suzdržani odbija se. Za, protiv. Suzdržani odbija se. 279 tko je za, protiv, suzdržan, usvoja se. 280 za, 280, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržani, usvoja se. 284 Sandra Rodriguez, tko je za? Da, ne, ipak ne glasamo. Prelazimo na sljedeću stranicu. 288 Senra Rodriguez 288 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 289 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 290 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 291 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada prelazimo na 293. Tako Müller, ko je za? Protiv? Ko je suzdržan? Provjerit ćemo elektronski, mislim da je sve, ali provjerimo. 293. Provjeramo Takola Müller, elektronsko provjera. Ja bih rekao da je usvojeno. Dobro. U se. Sada prelazimo 295, 295, ko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Prelazimo na 303. 303. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 307. Tko je za? Protiv? Sudržani? Usve se. 308. Branen. Tko je za? Protiv? Sudržani? Odbija se. 312 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 313. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 314. Za? Protiv? Odbija se. 317. Za? Protiv? Odbija se. 317. Želite provjeru? Dakle, provjera 317. amandmana. 317. Zatvaram glasovanje. Da, usvoje se. 318. Ne, to je brisano. Albert, izvolite Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. 314, 15, 16, bilo je možda malo problema sa ovaj, prijevodom, pa možda da ipak proverimo te amandmane. Dobro, Dakle, provjerit ćemo 314, 315, 316, elektronska provjera, 314, 315, 316. Otvoram glasovanje. Dakle, 314, 315, 316, jeste li svi glasovali? Mislim da imamo većinu, zatvoram glasovanje. Osvaja se. Hvala, Albert. Dakle, usvojeni su Stuart. Ja sam htio samo vezano da sam ja na e, imao novo auto ovdje kao zabilježbu kao što sam to imao i vezano za amandman 23 i to je zašto ste vi zapravo preskočili sve ovo. Dakle, bila je napomena no vote kod mene u klasičkom popisu. Dakle, 314, 315, 316 eh, prema ovim popisom čini se da moramo to glasovati, to mi je rečeno iz tajništva i elektronski smo provjerili sa rezultatim da je usvojeno 317 isto tako usvojeno i sada prelazimo 318. Evo sada prelazimo na glasovanje 318 za, protiv, sudržanje. Odbija se. 319. E. Tko je za? Protiv? Sadržani? Odbija se. Sada možemo, idemo na provjera 319. amandman 319. Dobro, elektronska provjera 319. amandmana. Non credo ci siano Mislim da nema poteškoća, ali ipak provjerit ćemo. 319. Zatvoram glasovanja. Odbija se sa velikom većinom glasova. Prelazimo na amandman 24. Ko je za? Protiv? Sudržani? Odbija se. Kao Kompromisni amandman broj 1 vezano uz Pariški sporazum elektronskim glasovanjem. Otvaram elektronsko glasovanje. Votato tutti. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Kompromisni amandman je usvojen. Prelazimo sad e, na 34. E, link Tko je za? Protiv? Odbije se. 36 koji je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 37 koji je za? Protiv? usvoja se. 38 za? Protiv? Odbija se. 39 koji je za? Protiv? Odbija se. Prezavljamo na kompromisnjama broj 2 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Kompromis je amandman 2. E, usvojen se velikom većinom glasova. Amandman 40. Ko je za? Protiv? Sudržani? u se. 45 tko je za? Protiv? sudržani Odbija se. 46 tko je za? Protiv? sudržani Usvaja se. 52 tko je za? 52 protiv? sudržani Odbija se. 47 tko je za? Protiv? sudržani Odbija se. 48. Tko je za? I protiv? Suzdržan? Mislim da je usvojen. 48 provjeravamo elektroničkim putem. 48. amandman. Kjuso? Zatvoram glasovanje. Mislim da je odbijeno. Odbija se. Sa 22 glasa. 49. Branan Neuhel. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 53, dakle, ne glasujemo. 54 prelazimo, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3. Izvestitelj amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. Koji je za? Da? Ne, glasujemo. Prelazimo na 58. Hozling, koji je za? Protiv? Odbije se. 59. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 60 koje za, protiv, 60. amandman, usvoja se. Amandman 4, izvjestitelj amandman, dakle false, dakle 63, 63 skoro je 3 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 petir, tko je za, protiv, suzdržane u svesi. Ne, 62. 64. Ne. 66. Brane. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na šest, to je tko je za, protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 71 hojzlin, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Sedamdeset četiri. Prvi dio, 74 četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 74 drugi dio, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio, 75 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedamdeset šest želite provjeru sanji idemo elektronski provjeriti 76. amandman otvaram glasovanje Tibor većinom, dakle, usvaja se većinom. Čestitam. Čestitam Tiboru. Sljedeći amandman. Sedam, sedmi amandman e, izvjestiteljice Elizabet. E, tko je za? Protiv? Usvaja se. 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. 83. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 89. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija I sada bismo prešli na konačno glasovanje. Završno glasovanje. Poimično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, nije veliko iznenađenje usvojeno. Elizabete, evo 20 glasova za, 13 protiv i 3 suzdržana glasa. Andiamo? Allora, colleghi, passiamo al... Poštovane kolege, prelazimo na točku desetu. Skoro smo završili Ovdje dakle govorimo o europskom djelovanju za održivost. Imamo izvjestiteljicu gospođu Ulrike Müller. Odgovorni odbor je odbor Envi. Imamo 153 amandmana. Ja bih e, se sa svoje strane želio zahvaliti izvjetiteljima u Sjeni na suradnji koju smo imali, a isto tako politika održivosti sa stajališta šumarstva i poljoprivrede ima izuzetno važnu ulogu u našem odboru i osiguravamo time radna mjesta u ruralnom području, a isto tako dajemo doprinos u zaštiti okoliša. Zaista nam je potrebno jedno dobro gospodarenje šumama, a isto tako i osiguranje opskrbe hranom, a isto tako i uravnotežen e, ekosustav u poljoprivrednom segmentu koji moramo podupirati. Za mene je bilo jako važno da upravo definiramo održivost e, u ekonomskom, gospodarskom i socijalnom smislu, a tome poljoprivreda daje svoj veliki doprinos. I drago mi je što možemo glasovati o ovom nacrtu mišljenja. Bilo je to dobar rad e, našeg tima odbora, svih suradnika koji su bili uz nas i želim se svakako zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Bene, kolegi, allora diamo inizio ai voti. Hvala. Poštovane kolege, prelazimo na glasanje. Nadam se da ste spremni. Kompromisni amandman broj 1, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jedan A. Poimenično glasanje je otvoreno. Kompromisni amandman 1a. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Maginis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se 23 za, protiv, suzdržani, odbija se 25 za, protiv, suzdržani, odbija se 30 za, protiv, suzdržani, odbija se 26 za, protiv, suzdržani, odbija se 27 za, protiv, suzdržani, odbija se 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, 33 za, protiv, suzdržani, odbija se 34 za, protiv, suzdržani, odbija se 36 za, protiv, suzdržani, odbija se 37 za, protiv, suzdržani, odbija se 38 za, protiv, suzdržani, odbija se 39 za, protiv, suzdržani, odbija se 40 za, protiv, Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Chiusa la votazione. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 51. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 55. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 49. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, usvaja se. Kompromisni amandman broj 9. Otvaram glasanje. Ste glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 65 Agnju za protiv odbija se želite provjeru u redu ovo je posljednji amandman gospodina Agnua pa ćemo pokušati elektronska provjera otvoram glasanje Zatvaram glasanje. Odbija se. 66 za, protiv. Suzdržani odbija se. 67 za, protiv. Suzdržani odbija se. 72 za, protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 108 za protiv odbija se kompromis 4 za protiv Usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis šest. Pojmenično glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 U redu tražimo provjeru za 122. Otvaram glasanje. Većina je za. Usvaja se kompromis 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 147. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 148. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 150. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se 136 za, protiv, suzdržani, odbija se 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se 145 za, protiv, suzdržani, odbija se 146 za, protiv, suzdržani, odbija se 100 49 za, protiv, suzdržani, odbija se 151 za, protiv, suzdržani, odbija se odbija se 153 za protiv suzdržani odbija se amandman broj 1 za protiv suzdržani usvaja se treba li nam provjera možemo provjeriti amandman 1 hojbuh otvaram glasanje čini mi se da se usvaja ali nismo sigurni. Da, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje, poimenično glasanje za cijelo mišljenje. Otvaram glasanje.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 Sada e, prelazimo na sljedeću točku, točku 11. Dakle, proračun za 2018. godinu i mandat za trijalog. Moramo požuriti. To je izvješće gospodina Tibora Sanija. Imamo 67 amandmana i e, kompromisne amandmane. Tibor, želiš nešto reći? Ne? Da. Ne, onda prelazimo izravno na glasanje. Kompromis A. Pojmenično glasamo. Otvaram glasanje, elektroničko glasanje. Glasali smo svi, dobro, zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman sedmi. Dižemo ruku, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 11. 14. 14. Ispričavam se. Amandman 14. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, kompromisni amandman C. Otvaram glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 32. Netko zani, znači Vlatko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram glasanje za kompromisni amandman D. Svi smo glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman E. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 45. Jarme Gines. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 46. 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis F. Otvaram glasanje. Elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Osvaja se. Otvaram glasanje za kompromisni amandman ha Svi smo glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman I. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Miller i ostali. Tko je za protiv? Usvaja se. 65. Jarmi Gines. Tko je za protiv? Usvaja se. Konačno glasanje. Nacrt izmijenjenog mišljenja. A, izvolite ima glas, e, ima riječ Mark Tarabela dopustite da prije glasa čestitam Tibor Zanju jer ovo prvi put da vidim da imamo e, izbora između kompromisnih amandmana koji se pregovarao Tibor Borzani, a ako se ne usvoji onda imamo opciju da glasamo za drugi amandman koji je e, predložio Ti Borzani. To je sjajan prijedlog. Hvala gospodine Trebela Konačno glasanje, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Chiusa la votazione. Zatvaram glasanje. Usvaja se velikom većinom. Čestitam kolegi Tiboru. Tibor, vuoi dire parola? Un momento, Samo trenutak kolege, dajem riječ Tiboru Zanim. Hvala. Nema na čemu, dragi prijatelji eh, eh, Onorevole Petir, sei pronta? Zastupnice Petir, jeste li spremni? Evo, samo, samo minut pauze, molim vas.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 Allora, kolegi, passiamo... Dragi kolegi, prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. Predzadnju. Kolege, prelazimo na predzadnju točku dnevnog reda. Dakle, imat ćemo predstavljanje mišljenja gospođe Petira, za tim eh, Graciano da Silva, generalni direktor eh, FAO, dakle moramo biti brzi. Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora. Preimenaka. Gospođo Petir, izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, u izradi mišljenja Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj o izmjeni direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora fokusirat ću se na teme koje su bitne za europsku poljoprivredu i koje imaju utjecaj na poljoprivrednike, poljoprivrednu proizvodnju i ruralne krajeve. Od posebnog interesa za članove ovog odbora su definicije u članku 2, opći ciljevi unije u članku 3, udio biogoriva u članku 7, uštede u emisijama stakleničkih plinova te uporaba biomase u članku 25., kriteriji održivosti za biogoriva i biomasu u članku 26. te provjera ispunjavanja kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva i biomasu u članku 27. E, želim vas izvijestiti da sam upravo sada dobila informaciju da je konferencija predsjednika E, nažalost e, odbila zahtjev odbora Agri za ekskluzivnu i podijeljenu nadležnost za pojedine dijelove prijedloga tako da će e, odbor Agri sudjelovati u postupku davanje mišljenja sukladno članku 53. Poslovnika. Na početku želim istaknuti da smatram kako je potrebno odrediti sektorski cilj korištenja obnovljive energije u cestovnom i željezničkom prometu na europskoj razini sa udjelom biogoriva od najmanje 15%. Također razinu konvencionalnih biogoriva trebalo bi zadržati na 7% konačne bruto potrošnje energije u sektoru prometa na europskoj razini. Pritom državama članicama treba dopustiti da taj udio doprinosa korištenjem konvencionalnih e, biogoriva u sektoru prometa određuju samostalno u okviru integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Sadašnja proizvodnja konvencionalnih biogoriva dobro integrirana u poljoprivredu Europske unije. Ona istovremeno nije samo proizvodnja biogoriva već i proizvodnja hrane za životinje bogate proteinima te stoga može biti alternativa uvozu GMO soje iz Amerike koju Europska unija nažalost uvozi jer je deficitarna sa proteinima. Potrebno je također potaknuti i razvoj naprednih biogoriva, a ja bih se založila da to bude čak i ambicioznije od prijedloga Europske komisije, no to je moguće samo ako postoji sigurnost investitora u povrat njihove investicije. S posebnom pažnjom potrebno je razmotriti prijedlog komisije vezano uz uštede emisija stakleničkih plinova, biogoriva, tekućih biogoriva i biomase te utvrditi hoće li predloženi kriteriji ušteda stakleničkih plinova zaista i doprinijeti cilju unije od 27% udjela obnovljive energije u bruto potrošnji. Kriteriji održivosti za biomasu na razini šumskog gospodarstva moraju se promijeniti na način da se održivo gospodarenje šumama ocjenjuje u odnosu na dobavno područje biomase, a ne u odnosu na šumoposjednika. Budući da šumarstvo nije u nadležnosti Europske unije, nije pravno prihvatljivo da Europska unija traži od pojedinačnih vlasnika šuma da daju informacije vezane uz upravljanje njihovim šumama. Također nije prikladno i logično zahtijevati takve informacije od vlasnika šuma samo za jednu specifičnu upotrebu drveta, primjerice energetsku, znajući da se šumama ne upravlja isključivo u energetske svrhe već prije svega za dobavu vrijedne i obnovljive sirovine za mnoga druga područja gospodarstva. Ovakav prijedlog bi posljedično mogao stvoriti neopravdano administrativno i pravno opterećenje za velik broj vlasnika šuma umjesto toga pristup europske unije trebao bi se temeljiti na već postojećim propisima i inicijativama država članica. rado ću saslušati sva vaša mišljenja i prijedloge te se veselim suradnji sa svim članovima i članicama ovog odbora a posebno sa izvjestiteljima u sjeni s kojima sam već u intenzivnom kontaktu. hvala vam lijepo. Hvala, najviše hvala. Zastupnice Petir, sada započnemo raspravu na ovu temu. Kolega Takula ima riječ. Zatim Andriju. Hvala, predsjedniče. Izgleda da danas ne mogu koristiti, govoriti finski, tako da ću koristiti engleski. Dakle, želim puno sreće prevoditeljima. U svakom slučaju, predsjedavajući, dragi kolege, red dva je jedan od najvažnijih dosija u ovom e, zakonodavnom okviru što se tiče pariškog e, okvira za naše i naših politika. Ovdje se konkretno bavimo ciljem, pitanjem ostvarivanja ovog cilja. Dakle, trebamo održivu i predvidljivu politiku kako bismo zajamčili ulaganje, kako bi Europa bila tržni lider u obnovljivim energijama. Moramo izbjeći e, dodatno administrativno opterećenje u ovom sektoru, na primjer e, u provjeri sukladnosti sa kriterijima održivosti. S obzirom dolazim iz Finske gdje više od 70% e, zemlje je pod šumom, želim vam reći nešto o tome. Održivo gospodarenje šumama stvara dodatne održive drvne sirovine i dobre proizvode i napredak u bio, proizvodnju bioenergije koje se prvenstveno proizvodi od proizvodnih e, od, e, od proizvodnog otpada. I tu se radi i na proizvodnju fosilnih goriva. Jako je važno za nas održati mogućnost održivosti šumske proizvodnje biomase i e, moramo imati na umu nacionalne karakteristike i nacionalne nadležnosti i kompetencije država članica. Konkretna ostvarenja ovih politika možemo vidjeti u sektoru transporta i jako mi je drago što ovdje imamo prijedlog e, gdje imamo minimalno minimalne zahtjeve za udio obnovljivih izvora energije u sektoru transporta, što potvrđuje naše političke kao usmjerenja. U svakom slučaju moramo razumjeti da definiranje naprednih biogoriva i definiranje naprednih biogoriva nije najbolji način e, postupanja, jer ovo je e, sektor koji, gdje dolazi jako brzo do promjena. Dakle, moramo imati jedan općeniti i opći pristup. Imamo i brojna biogoriva koja ne ulaze niti u jednu od e, kategorija, a u prijedlogu komisije nemamo nikakve indikacije o tome kako s time postupati na europskoj ili nacionalnoj razini zaključno želim reći da su poljoprivreda i šumarstvo dva ključna sektora koji mogu pomoći Europskoj uniji da ostvari pariške ciljeve o obnovljivim e, e, izvorima energije. Hvala. Hvala vam kolega Takula, Erik Andrieu, zatim gospođa Senra. Hvala predsjedniče. Ja ću govoriti u ime kolege Jean-Paula a koji je izvjestitelj u Sijeni za mišljenje koji danas nije nazočan i zamolio me da jednostavno budem njegov glasnogovornik. Dakle, komisija je odlučila revidirati, ja učitam, dakle, tekst koji se tiče upotrebe eh, energije, obnovljivih, eh, energija. Jedna točka tiče se poljoprivrede i proizvodnje biogoriva. U okviru preinake e, ove direktive Europska komisija predlaže da se smanji udio biogoriva prve generacije e, proizašlih iz e, prehrambenih usjeva, a u korist druge generacije. Želim na inzistirati na značaju biogoriva druge generacije gdje se E, treba sa 0,5 2020. godine preći na 3,6% na 2030. Sa, za e, napredne, e, napredna biogoriva. Treba ulagati u istraživanje i razvoj kako bi te tehnologije bile u potpunosti operativne i i, u celulozno istraživanje. Ipak, komisija prokazuje biogoriva prve i druge generacije, a upravo su ulaganja u prvu generaciju koja će omogućiti drugoj generaciji da se razvije. Što više ne smijemo zaboraviti značaj sekundarnih proizvoda, nus proizvoda koji e, smanjuju naše uovisnost o proteinima. Ima jedan problem u tekstu koji predlaže komisija, a to je nedostatak diferencijacije između različitih biogoriva. No, samo kompatibilna biogoriva, e, biogoriva kompatibilna sa održivim razvojem trebaju biti promovirana. Jasno je da deforestacija, ono što izaziva deforestaciju, um, palmino ulje i sojno ulje treba biti zabranjeno. Trebamo praviti razliku između biodizela i etanola. Etanol ima e, ugljični otisak e, niži od e, dizela, a to je nešto što ne stoji jasno u ovoj direktivi. Želim, dakle gospodine, no želi da kriteriji održivosti budu uvedeni i za prvu i za drugu generaciju, te da mognemo zadržati određen postotak obnovljivih izvora energije u sektoru transporta nakon 2020. Hvala vam. Grazie, Erik. Hvala, Erik zastupnica Senra, zatim Mišel Dantan. Hvala predsjedniče, bit ću kratka. Imam četiri komentara na kojima ćemo raditi kako bismo mogli dati svoj doprinos ovoj raspravi. Smatram da prva, prva stvar kada govorimo o energiji, da se tiče ozbiljnog pitanja smanjenja energije. Nemoguće je na bilo šta misliti ne možemo govoriti tek tako o obnovljivim izvorima energije i nametati e, smanjenje e, kon, e, korištenja energije. Zatim, konkurencija sa poljoprivredom. To je sve povezano uz sva zemljišta koja se mogu koristiti za podzanje šuma i generiranje biomase. Treće pitanje koje trebamo obraditi u okviru ovog e, pitanja smanjenja uštede tiče se e, prehrane. E, zatim četvrto, kako stojimo sa potrošnjom rezidua jer ne smijemo imati saldo koji će biti negativan. Hvala Mišel Dantan, zatim kolega Jar. Najviše hvala predsjedniče. Transport e, je odgovoran za 25% e, emisija stakleničkih plinova u Uniji, a e, ovisi za 94% u Uniji od, nafti i to je jedan od najtežih sektora za dekarboniziranje. Uključivanje 27% obnovljivih izvora energije u transport je od ključnog značaja, dakle kako bi se ostvarilo pariški cilj ograničavanja povišenja temperature na 2%. Međutim, prijedlog komisije predviđa da imamo 10% ciljeva udjela u, u 2020 a onda 6,8 2030. E, dakle, ovaj prijedlog je, suprotan glasanju našeg parlamenta od prije nepunih dvije godine gdje se odredilo nakon dugih e, pregovora stopa inkorporacije na 7%. Uniji proizvodnja biogoriva predstavlja samo 3% e, poljoprivrednih zemljišta u mojoj zemlji koja je prvi proizvođač biogoriva u Europi. To predstavlja manje od 1% poljoprivrednog e, zemljišta u Francuskoj koji je namijenjen, dakle, koji, koji se koristi, gdje se radi na bioetanolu. Treba shvatiti da je prinos po hektaru sve veći. Isto tako. Tri, e, za 35 milijuna e, repe 80-ih trebalo nam je 600 tisuća e, hektara, sada 400 tisuća. Istovremeno kukuruz e, prinos je, povećan isto tako, a pšenica je prešla sa 65 kvint to je hektara 90. na puno više. Dakle, postoje velika područja koja su na raspolaganju za tu proizvodnju. Istovremeno moramo zaštititi već postojeća ulaganja, a koja nisu amortizirana. Zašto? Zato što isti najčešće dakle sami poljoprivrednici posredstvom e, svojih e, zadruga e, će sutra ulagati u drugu generaciju, no budimo iskreni, druga generacija je savršeno spremna što se tiče formule, dakle spremna je na laboratorijskoj razini, no nije točno reći da postoje proizvodne, učinkovite proizvodne jedinice. To danas ne postoji. Industrijski postupak nije u potpunosti savršen, trebamo ići u smjeru druge generacije, ali ne možemo već danas povući prvu generaciju s tržišta, jer to bi predstavljalo jako veliki udarac e, za e, ne samo poljoprivredni sektor, već i za industriju koja generira radna mjesta jer e, evo u mojoj zemlji ima samo 2000, 2500 izravnih radnih mjesta koja se tiču proiz, e, obnovljivih izvora energije. Hvala. Peter Jar. Hvala lijepa. Ovo što radimo ovdje je otvoreno. E, malo sam razočaran prijedlogom komisije. Ljuti me taj prijedlog zbog toga što obnovljive e, e, energija prve generacije je diskriminirana. Moramo biti samouvjereni i moramo biti protiv na argumentativnoj razini. Ono što komisija u cijelosti ispušta iz vida je zajednička poljoprivredna politika, da imamo cross compliance, da imamo pozeljenjavanje i svi proizvodi koje imamo u Europskoj uniji i koji zapravo su samim time certificirani i održivost je u sam sustav ugrađen. Dakle, to povezivati sa palminim uljem je potpuna glupost. To je problem uvozne certifikacije. Prethodni govornici mogu podržati ih, dakle ne mogu razumjeti da govorimo drugoj, trećoj, četvrtoj generaciji obnovljive energije, ali ne moramo zbog toga prvu generaciju uništavati koja tehnološki je dobra, koje tehnološki su još uvijek na razini i pogledajmo sad e, kako će se razvijati buduće generacije tehnološke i onda ih možemo uključiti. Stoga bih zamolio da izvjestiteljica zaista bude samouvjerena u svom nastupu i da prvu generaciju obnovljivih e, izvora zaštitimo. Uvijek povezivanje dakle sa strategijom bilančevine. Želimo tu strategiju bilančevine, sutra ćemo ponovno imati sastanak o tome koje negativne posljedice uvoz dakle biljnih bilančevina ima, recimo Argentina, monokultura, erozija tla, uništavanje malih poljoprivrednih gospodarstava i zbog toga smo htjeli imati vlastitu strategiju na tom polju i jedan dobavljač bilančevine, dakle uljana repica. Ukoliko imamo uljanu imamo imamo ekstrakciju i ostaje nam ulje i to ulje možemo koristiti za bio i stoga moja zamolba trebamo se suprotstaviti, e, trebamo završiti sa diskreditacijom e, dakle obnovljivih izbora prve generacije, to su dobre tehnologije i to je šansa za našu poljoprivredu. A inače moramo kazati da je to i šansa da suzbijemo klimatske promjene. Zbog toga molim vas da zaštitite prvu generaciju tehnologije i nemam ništa protiv inovacije, naravno da se sve može razvijati u nekom smjeru, ali ne možemo e, zapravo podupirati sljedeće generacije ako uništimo prvu generaciju. Mi kao odbor za poljoprivredu moramo biti samouvjereni u tome i u nastupu prema komisiji dati argumente koje će upravo to potkrijepiti. Hvala. Grazie, kolega Hvala lijepa, kolega Jar.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 Govorimo o doprinosu poljoprivrednak vezano uz obnovljive izvore. Imamo tri kategorije, solarni, vjetar i digestori. A solar bismo podijelili u dva, vidjeli smo područja do stotinu hektara koje su pod panelima i koja zapravo poljoprivredno zemlju e, pretvara u industrijsko područje i nisu na neki način štetni za okolišu. Međutim, s druge strane, izuzetno je to skupo cijeno i to je skupa energija i sve to će se trebati i e, E, rastaviti u nekom trenutku. E, bolje je to svakako na e, dakle samim pogonima ili na krovovima, to je recimo da se to stavlja na solne panele, na krovove koji mogu ujedno biti rasadni sustavi za peradarstvo primjerice. Možemo kazati za solarnu energiju da je učinkovitost je porasla sa 9% na 13%, svakako postoji mogućnost da ide učinkovitost do 19%, a ali isto tako ta borba protiv fosilnih goriva još predstoji. Što se tiče vjetra, to je, e, dakle, to su enormno velike turbine koje, koje zapravo poružnjuju sam krajolik, e, nepredvidiva je količina energije, a isto tako na redovnim osnovama ne postoji zapravo nikakvo mjesto da ih se smjesti u krajolik E, isto tako, e, sama postoje dobra postrojenja, postoje loša postrojenja. S jedne strane, intenzivno e, uzgoj, e, dakle s jedne strane i digestori koji se koristi zapravo kroz električnu energiju koji izvlači smrad iz proizvodnog pogona i mislim da je to dobra ideja ovih je bio Međutim, s druge strane, s druge strane medalje da zapravo se e, kukuruz sadi koji idu u digestor u bioproizvodnji koji u samom proizvodnom smislu mogu koristiti e, više od šest puta količine energije od energije koja koje se dobijete To je zapravo potpuno e, beskorisno korištenje zemljišta i vremena. Što se tiče samih e, poljoprivrednih gospodarstva, da ako nemaju bio postrojenje, da nisu pravi poljoprivrednici, to moramo suzbiti. Hvala Stuart Albertes i potom flagen. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja bih eh, želio zahvaliti Marijani Peti što je upravo radi na ovom dokumentu, ali svakako bi se želio nadvezati na Petera Jara. U nekim točkama komisiju naprosto ne mogu razumjeti. Ne znamo dakle oni svoje činjenice i podatke crpe, jer ako zaista se osuđuje prva generacija, prije 30 godina Prvi puta sam e, sudjelovao u sudjelovanju e, i, zapravo osnivao e, u raspravi kada je riječ o tome da li sa želimo sa obnovljivim sirovinama obnoviti fosilna goriva i tada smo već u našem klubu i u našoj udruzi razgovarali o tome. Međutim, računica je vrlo jednostavna. Ako imam uljanu repicu na dobrom tlu mogu dobiti četiri tone tone e, dakle uljane repice, što znači da imam 2,6 tona e, vrijedne hrane, a s druge strane 360 litara goriva. U Brazilu oni ne samo da imaju 2,4 tone po hektaru, već e, koji puta samo 1,6 do 1,8 tona, a mi smo na rezultatu od 2,4 i pored toga 1,6 tona ulja, biogoriva koje možemo koristiti kao biogorivo kao takvo. Što znači da iz biomase, krute biomase u e, gorivo moramo biti oprezni. Sve dok imamo tekuće gorivo u obliku, e, dakle korištenja za ogrjev, onda to nema smisla. Biomasa i tekuće gorive. Evo primjera iz našeg vlastitog pogona. 80-90 tisuća kilometara prelazim godišnje 700 litra dizela za naš e, poljoprivredno e, gospodarstvo trebalo nam je 7000 litara za grijanje i što sam učinio dakle kuća je izolirana dobili smo 3500 litara i ja sam daleko više uštedio nego kod samog vozila Onda sam izračunao da umjesto uljne grijanja sam stavio gorivo na bio e, gorivo i sada još mogu štedjeti ovih 7000 ogrevnog ulja. Ovih 7000 litara stoji na raspolaganje kao gorivo za promet. Mm, zbog toga moramo zaista nastojati da se što manje goriva e, koristi kao toplinska energija tu je velika mogućnost uštede i zbog toga nam je upravo potrebna spomenuta prva generacija a isto tako svakako će Marijana sigurno to obuhvatiti da kvota miješanja mora biti najmanje 7%. To je u interesu okoliša i nije protivno okolišu. Imamo dovoljno površina gdje možemo posaditi proizvode. Čujuće smo kod pčelara čuli koliko je važno e, repica kao biljka koja ima svoj cvijet. A isto tako i kod voćara imamo e, dakle mogućnost e, da se stvari iskoriste. Žalim što kod e, ozelenjavanja nemamo dovoljno plantaža, zbog čega se ne koriste plantaže zbog toga što je faktor 0,3 prenizak. Trebali bismo imati faktor od 0,7 i onda bi svakako i na lošim tlima e, godišnji usivi mogli imati, gdje opet se može ogrevno ulje e, koristiti koji se iz eh, čvrste biomase mogu koristiti, a isto tako možemo zaključiti da možemo na taj način se grijati. Postoje dobra polazišta i nadam se, kao što je Petar Jar kaže, biti dovoljno samouvjereni i komisiji pokazati pravi put kad je riječ o e, okolišno prihvatljivom pristupu. Moramo paziti isto na to da ne u Indoneziji da se ne krče prašume, ja mislim da je to točno i naravno da je i svakako certificiranje kod uvoza moramo provoditi, ali ne smijemo isključiti površine. Evo, primjerice iz e, Paragoja sam dobio informaciju, nemojte u Europi isključivati površine iz proizvodnje. Svaki hektar koji isključite iz proizvodnje, kod nas se dva hektara prašume naprosto iskrči. To moramo kazati jasno i glasno i moramo temeljem toga donijeti prave zaključke. Flanagan. I nakon toga Airbook. Hvala lijepa izuzetno interesantno izvješće i mislim da aneurobna digestija u mojoj zemlji zapravo je neiskorištena tehnologija kad je riječ o stvaranju obnovljivih izvora energije. Ne samo to, već isto tako imamo velike probleme kad je riječ o obradi otpada. U velikom broju slučaja treba vidjeti da li anaerobna digestija je zapravo za e, zbrinjavanje otpada ili za zaštitu okoliša. Moramo vidjeti potencijale i razvoj velikih eh, anerobnih digestora u moje zemlji. Upravo zbog eh, njihove veličine će trebati još više goriva kako bi se zapravo hranjive tvari eh, unijele u digestor i onda će se kreirati potrošnja. I zapravo je ovaj poziv koji upućujemo da upravo upravo suprotstavimo da ono što je najkraći mogući put do zbrinjavanja otpada, da je to ujedno i mali pogon. E, kolega Agnju je spomenuo da je to možda ipak u intenzivnoj poljoprivredi nešto što je e, iskoristivo. Moramo sagledati mogućnosti malih postrojenja, anerobnih digestora, a jer zapravo moramo istaknuti da ne trebamo kreirati energiju ako zapravo trošimo još više goriva da bismo predmetno, e, dakle biogorivo dobili na mjesto spaljivanja moraju biti mali pogoni i još nešto što je vezano uz male postrojenja, a to je da opće mjenje, po mom iskustvu, nemaju nikakvih poteškoća da zbrinjavaju vlastiti otpad. Međutim, kad je riječ o otpadu iz 60 ili 70 ili 100 km iz okruga, tada naravno da se suprotstavljaju tome. I u mojoj zemlji se išlo tim putem. Enerobna digestija je zapravo nepoželjna poput nuklearne energije, jer upravo putem kojim se krenulo, mislim da je bio krivi. Postoji zapravo veliki potencijal za anaerobnu digestiju, a proizvod postoji, postoji dakle, hrana, ali problem koji mi sada imamo, oko tretiramo u malim postrojenjima, tada to može biti održive i može spriječiti veliku količinu problema. E, svakako Jan Hoisman koji je izvještivao o fertilizatorima i koji je govorio o potencijalima fermentatora u, kao takvih. Hvala. Hvala. Upravo smo da je naš kost stigao i još javljanje potom komisija. Ja bih e, žela vezano uz miješanje nešto kazati. Albert je kazao da ne smijemo ni na koji način ukinuti, moramo ga zadržati kod 7%. Ne smijemo zaboraviti da je zapravo prisila na miješanje, prije svega kad je riječ o gorivu ima i svoje posljedice. Pa ne možemo zapravo pretpostaviti da će se uljana repica koristiti i da imamo dva korištene s jedne strane kao hranjivo, a kao drugo kao nafta. E, stvari su se odvijele malo na drugačiji način. Postoje su konkurentski proizvod u prehrambenom smislu i na neki način moramo zaključiti da imamo pothranjenu djecu i to uvesti kao kontekst. Ukoliko moramo zadržati držati ovu prisilu miješanja, tada nećemo uspjeti riješiti do kraja stvari. E, certifikacija ako tako kažemo, što nam je donijela certifikacija kod palminog ulja? Još uvijek imamo krčenje prašuma, još uvijek imamo palmino ulje koje se nalazi na našem tržištu gdje ne možemo govoriti o održivom e, načinu proizvodnje i još imamo neke dijelove gdje imamo manje plantaže, negdje oko ostavimo još prašumu i kažemo da je to održivo dobivanje proizvodnja i i certifikat. Na kraju moramo vidjeti da e, organ gutani nemaju nikakav životni prostor, sve ono što ostaje od prašume ostaje samo e, nedovoljno prostora za same životinje u prašumom. Dakle, ovom prisilom miješanje puno smo toga učinili i ne smijemo zadržati ovo miješanje. Ako je to dobro namjerno za korištenje energije, onda nisam protiv. Međutim, u ovom trenutku ova prisila miješanja znači da mi krčimo, krčimo i kako bismo onda kasnije koristili za održivo biogoriva. Što se tiče biopostrojenja, e, upravo je bilo riječ o tome da postrojenja, bioplinska postrojenja, međutim, ako se stvari dvije kao u Njemačkoj, ponovno opet dolazimo u konkurenciju korištenja poljoprivrednih podržne. Ako je to kvadrati i kvadratni kilometri, dakle, često s kukuruz prevozi stotine kilometara, onda žajšće želim realnu računicu energetske bilance. Ako isto tako u to i substrate i stotine kilometara koje se prevozi, velik broj primjera je upravo kod mene, to je zapravo krivi razvoj. Bioplinska postrojenja su divna stvar, imamo i kod nas kod kuće, isto tako, međutim, samo je moguće uz, dakle, gnojovku i ukoliko koristim sama sredstva i samog eh, našeg eh, poljoprivrednog gospodarstva, ali ako se koriste sve ostalo, onda to nije dobro. Big business u bioplinskim postrojenjima moramo navesti i primjeri koji su negativni s tim u vezi. Hvala lijepa komisija, opća uprava za energetiku, Albert Makec, u nekoliko minuta. Hvala vam lijepa. Dozvolite da vas podsjetim da komisija s ovim predlogom za reviziju e, direktive o obnovljivim izvorima zapravo želi stvoriti uvjeti za članice da zapravo se potencijali e, na neki način stvore u državama članicama kako bi se dobio e, minimalna razina od 27% do 2030. godine prepoznaje se u okviru toga, kao što ste sigurno obuhvatili, obnovljiva izvora kao znatan doprinos bioenergije, ali isto tako i vjetar i solarna e, izvori koji su obuhvaćeni. Daleko više od e, osnovnog cilja, od 27%, e, zapravo je to izbalansirana snop i sklop mjera u transportnom sektoru. U svakom slučaju dekopronizacija transportnog sektora, kao što je to nekoliko puta istaknuto ovdje, a isto tako i obaveze da se europski e, opskrbljivači gorivom u transportnom sektoru koncentriraju na goriva sa niskom emisijom ugljika e, do 6,8% do 2030. godine. I mislimo da će to stvoriti zaista dobre poticaje vezano uz sam lanac u biomasi. Također, kroz bioenergiju e, daje smanjenje u stakleničkim plinovima, a isto tako proizvodi se e, na način koji nije deforestacije ili gubitak e, dakle, staništa i bioraznolikosti. Što se tiče kriterije koje se gradi na svim onim iskustvima koje smo do sad imali, biogoriva i biotekućine tiču se i same subsidijarnosti, kao što je rečeno, koje same članice imaju svoje kompetencije u politici kod korištenja samim biomasom iz šumarstva time se zapravo sprečava e, korištenje goriva u druge svrhe. Što se tiče zgradarstva i što se tiče direktive, prijedlog predlog je zapravo doprinosa e, biogoriva koje isto tako konvencionalno biogorivo prema kalkuliranju EO 2030. i ciljeve koji počinje od 7% od 2021. i smanjuje se na 3,8% do 2030. godine. Ovo pak odražava e, sadašnju razinu investicije u prvoj generaciji biogoriva i isto tako štiti investicije koje su s tim u vezi već učinjene. E, Predložene isto tako e, biogoriva e, na temelju usjeva i naprednih biogoriva zapravo omogućit će inovativne, obnovljive biogoriva koje će omogućiti poljoprivrednicima i korištenjem samih biogoriva koje će imati dovoljno vremena za prilagodbu na nove generacije. Dozvolite da pojasnim da ova direktiva i ova revizija direktive ne zabranjuje e, biogoriva bazirana na usjevima. Ona zapravo ustoličuje isto tako izravne emisije da biogoriva se mogu uzeti u obzir samo u ograničenom obziru kad je riječ o obnovljivom proizvodnji, e, dakle u cilju koji je zacrtan sa 27%. Hvala vam lijepa na pozornosti, hvala komisiji, a sada konačnu riječ ima naša kolegica Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svim e, kolegama na njihovom doprinosu e, i intervencijama. E, mogu samo reći da sam zadovoljna jer sam ustvari od svih dobila podršku za okvir koji sam predložila. Nadam se da ćemo zajednički pripremiti vrlo precizne amandmane koje će na kraju i ITRE odbor E, uzeti e, u obzir e, kako bi ustvari zaštitili postojeće investicije koje imamo, kako bi unaprijedili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kako bi naravno i od tog imali korist i naši poljoprivrednici. Hvala vam lijepo. Bene. Dobro. Hvala lijepa. Sada bih e, sa svoje strane želio pozdraviti generalnog direktora Josea Graciana da Silva. Generalni direktor FAO vidim da je već ovdje u prostoriji. Bene, kolegi. Dobro, štovane kolegice i kolege, naš kost e, e, je s nama i ja bih e, sa svoje strane želio ga srdačno pozdraviti i zahvaliti mu što je našao se danas s nama ovdje i što je mogao doći. Zaista nas počašćuje sa svojim dolaskom. Hvala lijepa što ste došli u naš odbor i u Europski parlament. A tema je budućnost prehrane poljoprivrede. Trendovi i izazovi. Još e, prošli puta u Strasburu generalni tajnik Antonio Guterres e, dakle u a i upravo se izrazio i velik pljesak je dobio bio je na plenarnoj sjednici i mi smo zapravo zajednički razmišljali o glavnim ciljevima u budućnosti čovečanstva. Ja zaista sam počašćen što si došao, hvala što ti eto upravo sada mogu dati riječ. Nakon toga će kolege imati mogućnost postaviti pitanje i vjerujem da ćemo imati zanimljivu raspravu. Hvala još jednom Jose i evo izvoli inglesi perché parlo molto male Govorit ću na engleskom jeziku jer moj talijanski zaista nije dovoljno dobar. Veliko mi je zadovoljstvo i čast e, govoriti pred e, vašim odborom na sastanku u Europskom e, parlamentu. Želim na samom početku napomenuti da je u februaru FAO objavio novo izvješće pod nazivom Budućnost hrane i poljoprivrede, trendovi i izazovi. Nadam se da imate kopiju ovog izvješća. Ako ne, e, možemo vam ju dati e, nešto kasnije tu na ulazu u dvoranu. Ovo izvješće također možete i downloadirati sa naše internetske stranice. U ovom izvješću se govori o trendovima koji imaju utjecaj na proizvodnju hrane i na našu poljoprivredu u narednih deset godina. Ovdje raspravljamo o utjecaju klimatskih promjena, e, utjecaju sukoba i migracija. Temeljeći se na ovom izvješću e, predviđamo deset E, glavnih e, izazova za jamčenje e, prehrambene sigurnosti i održivosti poljoprivrede na svijetu. Evo sada ću samo ukratko napomenuti neke od tih trendova. Najprije održiva poljoprivredna proizvodnja kojom bi se udovoljilo sadašnjoj potražnji. Zatim Trebamo zajamčiti održive prirodne resurse, boriti se protiv klimatskih promjena i e, prirodnih nepogoda, spriječiti prekogranične zaraze i bolesti, boriti se protiv pretjeranog siromaštva i smanjiti nejednakosti, E, boriti se protiv gladi i svih drugih oblika neuhranjenosti, e, poboljšati e, prihode za poljoprivrednike, boriti se protiv glavnih izvora, odnosno razloga migracija i poboljšati našu otpornost na e, krize prouzrokovane bolestima ili sukobima, zatim imati e, učinkoviti e, prehrambeni sustav i ispuniti naše ciljeve e, dosljednog i učinkovitog nacionalnog i međunarodnog upravljanja. Dakle, kao što vidite, pred nama je dosta izazova za e, promoviranje održivog poljoprivrednog razvoja i ja se iskreno nadam da će ovih deset izazova i vaš inspirirati u budućem radu. Dame i gospodo, jedan od glavnih zaključaka ovog izvješća o kojem sam upravo govorio je taj da je poljoprivredni model e, koji je proizišao iz takozvane zelene revolucije 60 i 70 došao do e, vlastitih granica. Zapravo e, visok stupanj unosa i intenzivne poljoprivrede su povećali proizvodnju hrane, ali je sam okoliš za to platio visoku cijenu. E, masivna poljoprivredna intenzifikacija je dovela do e, krčenja šuma, do e, manje količine vode, do istrpljivanja tla i više razine ispuštanja stakleničkih plinova. Ako zadržimo sadašnje poljoprivredne prakse, onda ćemo još više uništiti naše prirodne resurse. Danas e, moramo raditi ne samo na povećavanju naše proizvodnje, već se moramo i osvrnuti na to kako povećati proizvodnju bez narušavanja okoliša. Naravno da moramo hraniti ljude, ali isto tako moramo misliti i na našu planetu. To je ono što je zacrtano u agendi za održivi razvoj za 2030. godinu i u Pariškom sporazumu za klimatske promjene. Kako bismo e, postigli održivi razvoj, moramo izmijeniti sadašnje poljoprivredne e, prakse i sadašnju proizvodnju hrane. Ne možemo nastaviti ovako kako smo radili do sad. Budućnost poljoprivrede e, nije intenzivna poljoprivreda. Sada moramo E, se osloniti na naša znanja i e, intenzivno crpiti pouke iz e, tih naših znanja. Moramo imati održivu poljoprivredu koja će nam omogućiti da imamo pristupačnu hranu i E, koja će nam omogućiti da se izborimo protiv e, klimatskih promjena. Uz ovo moramo pružiti potporu malim poljoprivrednicima, trebamo smanjiti korištenje pesticida i kemikalija, povećati e, diversifikaciju usjeva i poboljšati E, prakse za očuvanje naših e, zemljišta. To je samo dakle nekoliko aspekata koje sam e, spomenuo. Dame i gospodo, nakon ovog općeg uvoda želim se usredotočiti na četiri glavna pitanja o kojima bih htio danas razgovarati s vama. Prvo pitanje se tiče klimatskih promjena i utjecaja tih klimatskih promjena. Niti jedan drugi sektor nije tako osjetljiv na klimatske promjene kao što je poljoprivreda, naročito ako uzmemo u obzir male poljoprivrednike u zemljama u razvoju i obiteljsku poljoprivredu. Istovremeno e, poljoprivreda i sustav proizvodnje e, hrane e, ima udio od 30% u ukupnom emisijama stakleničkih e, plinova. Zato moramo izgraditi otpornost i e, promicati prilagodbu naših poljoprivrednika izazovima klimatskih promjena. A ako to učinimo, onda ćemo uspjeti i smanjiti emisije stakleničkih plinova. U poljoprivredi postoje e, sektori u kojima se mogu smanjiti e, emisije e, uz prilagodbu istovremeno. Ne mora ići jedno na uštrb drugog. To je nešto što se može desiti i u drugim industrijskim sektorima. Želim još naglasiti da poljoprivreda, uključujući e, usjeve, stoku, ribarstvo i šumarstvo, E, imaju kapacitet za e, promicanje e, hvatanja ugljika. Način na koji se prilagođavamo e, klimatskim promjenama ćemo omogućiti da smanjimo utjecaj ovih klimatskih promjena na okoliš. Inicijativa koju je e, započela Francuska za vrijeme sastanka COP21 2015. godine u Parizu je dobar primjer e, kako pomoći poljoprivrednicima da svoju praksu prilagode sadašnjim klimatskim promjenama i samim tim smanje utjecaj tih klimatskih promjena. A ovdje naročito govorim o pitanju skladištenja ugljika. Također, kada govorimo o e, prilagodbi i smanjenju e, emisija, tu e, moramo uzeti u obzir i agroekologiju, agrošumarstvo i poljoprivredu koja se osvrće i na izazov klimatskih promjena. Dame i gospodo, drugo pitanje koje bih htio naglasiti na ovom sastanku je širenje prekograničnih zaraza i bolesti. E, do ove zaraze i bolesti su se drastično povećale u posljednjim godinama. E, Ponekad te bolesti mogu postati i epidemije e, koje ugrožavaju prehrambenu sigurnost milijuna ljudi i preživljavanje stoke na e, poljoprivrednim gospodarstvima. Povišenje e, temperature je odgovorno za širenje kukaca i insekata kao što su na primjer komarci koji se sada množe mnogo brže nego prije 20 godine. FAO je pokušao spriječiti širenje zaraza i bolesti kao što je na primjer goveža kuga koju smo u potpunosti e, iskorijenile 2011. godine ili kuga malih e, preživača koja e, je pogađala na milijune koza i ovaca. Ovo je bolest koja se proširila na velika područja u Africi, Bliskom istoku i Aziju Aziji i to je bolest koja je pogodila e, najsiromašnije ljude, pastire na primjer koji su se nalazili na samim granicama Sahare. E, više od 70 zemalja e, je prijavilo slučajeve kuge malih preživača u okviru svojih granica. FAO pruža potporu državama za primjenu sustava prevencije i nadzora. Čak i u situacijama sukoba i kriza mi e, promičemo programe cijepljenja kao što to trenutačno činimo u Južnom Sudanu i Somaliji. Želim napomenuti da je FAO e, stalno pokušavao raditi i na borbi protiv e, akrom, antimikrobne e, otpornosti. Svi se slažemo da je prekomjerna uporaba i e, pogrešna uporaba e, antimikrobnih lijekova nešto što povećava otpornost na antibiotike kod životinja. Zbog toga FAO smatra prioritetnim naš trojni savez sa svjetskom e, zdravstvenom organizacijom i e, svjetskom organizacijom za zdravlje životinja. Ovaj savez ima za cilj promovirati globalni akcijski plan za borbu protiv antimikrobne rezistencije i e, pruža potporu državama za razvoj nacionalnih strategija koje će se temeljiti na jedinstvenom zdravstvenom pristupu. Treće pitanje na koje se želimo svrnuti ovdje je e, bacanje hrane. Ne možemo e, zaboraviti da nam je danas cilj prehraniti stanovništvo na našoj zemlji, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da se jedna trećina naše hrane e, jednostavno baca ili da se njome rasipa. E, takva e, prekomjerna proizvodnja hrane povećava i e, emisije stakleničkih plinova. FAO danas pruža potporu više od 50 zemalja za borbu protiv rasipanja hranom. Na primjer, inicijativa za sigurnu hranu koja je uspostavljena uz suradnju sa njemačkom E, institucijom i e, programom UN-a za zaštitu okoliša. To je jedinstveno partnerstvo u kojem želimo e, podići svijest o ovom pitanju i raditi na smanjenju rasipanja hranom. Dakle, sa polja u tanjure. Mi imamo E, namjeru kroz ovu inicijativu e, postići suradnju više od 850 e, dionika, bilo da se radi o predstavnicima industrija, udrugama ili nevladinim organizacijama. Četvrto pitanje o kojem želim govoriti danas je iskorjenjivanje ne samo gladi, već i svih oblika E, neuhranjenosti. To je ono što e, se spominje u e, drugom cilju za održivi razvoj. Svi smo vidjeli da je došlo i do povećanja pretilih ljudi u svijetu. Sada taj broj iznosi više od 2 milijuna prekomjerno uhranjenih ljudi od kojih uključujući i 500 milijuna pretilih ljudi a e, to je ogroman e, broj i e, smatra se da je skoro 50% odraslog stanovništva u Europskoj uniji pretilo. Jedini način da se borimo protiv ovog problema je da e, izmijenimo naš sustav proizvodnje i da se e, promovira zdrava prehrana. Rado ću nešto više o tome reći za vrijeme naše rasprave. Prije nego što zaključim, želim iskoristiti ovu priliku da naglasim e, važnu ulogu e, zastupnika u svim ovim pitanjima. Borba protiv e, neuhranjenosti zahtjeva adekvatne politike, programe i operativne okvire koji su utemeljeni na prikladnom zakonodavstvu. E, zastupnici mogu ne samo na visoku razinu e, uvrstiti pitanje E, neuhranjenosti na političkoj agendi, već isto tako mogu tražiti nužna financijska sredstva za provedbu ovih programa. 2014. godine FAO je zajedno sa svjetskom organizacijom, svjetskom zdravstvenom organizacijom organizirao drugu međunarodnu konferenciju o e, prehrani na kojoj je usvojena e, Rimska deklaracija o prehrani i okvirni akcijski plan. E, zastupnici iz mnogih dijelova svijeta su pružali podršku ovim dokumentima i e, ostvarivanju zacrtanih ciljeva. I na kraju dozvolite mi da zaključim e, tako što ću pohvaliti e, zastupnike Europskog parlamenta koji su uspostavili Europski savez za borbu protiv e, gladi koji će sigurno imati važnu ulogu u borbu protiv svih oblika neuhranjenosti u Europi. To bi bilo sve što se tiče mog izlaganja. Naravno da ću rado odgovoriti i na sva pitanja ukoliko ih imate. Hvala na pozornosti. Grazie. Ringraziamo il direttore Hvala najljepša gospodinu Graziano da Silva. A sada predlažem da zastupnici uzmu riječ. Mnogi od vas su zatražili riječ, no s obzirom na to da nemamo mnogo vremena, molim vas da ne govorite dulje od minutu i pol. Najprije eh, predajem riječ gospođi Enbuk. Hvala lijepa gospodine generalni direktore. Vi ste kazali da su prehrambeni proizvodi i da ove sustave moramo puno učinkovitije E, zasnovati. Agrarna ekologija, e, želimo zahvaliti na spominjanju tog pojma. Mislim da način poljoprivrede moramo mijenjati. Postoje istraživanja kad je riječ o pesticidima koje bismo zaustavili, a istovremeno pojačamo bioraznolikost i plodnost tla, tada imamo sinergijske učinke i naravno ukoliko smo kontrolirali štetnike kroz korisne e, životinje i naravno da sami e, insekti koji stoje na raspolaganju za razmnožavanje Pojačat će se ovi sinergijski učinci i na kraju možemo imati rast i kod samih e, prinosa. E, znamo da imamo 70% veći prinos e, kod dakle i kukuruza i isto tako i graha. Ako uzmemo sve to u obzir i ako sa našim ekosustavom želimo zajednički proizvoditi, a ne protiv ekosustava, time što ćemo pokušati sintetskim tvarima uvijek se uplitati u sam e, proces rasta. Ako to uspijemo e, u onim područjima svijeta koje gladuju, tada smo uspjeli. Još nešto. Spomenuli ste antibiotsku rezistenciju i onu liniju koju vi na e, razini FAO želite slijediti kako želite postupiti prema rezervnim antibioticima? Mislim da rezervni antibiotici treba isključiti apsolutno iz e, poljoprivreda. Ne smojemo ih koristiti e, za naše životinje koliko god e, želimo zaštititi životinje. Mi trebamo svakako antibiotsko korištenje primijeniti na čovjeka. Aguilera. Oui, merci, Hvala gospodine predsjedavajući. Na samom početku se želim zahvaliti na ovom e, izlaganju. Jasno je da su sve ove teme, teme kojima se mi bavimo, kao što se i vi njima bavite u e, vašoj organizaciji. Neću se sada osvrnuti na sve ono što ste vi govorili, ali e, moram priznati da su sve ove teme jako važne. Važno je uspostaviti vezu između poljoprivrede i prehrane E, to je nešto što je nama važno, naročito u okviru buduće reforme ZPP-a. E, zdravlje ljudi je jako važno za nas, pitanje e, neuhranjenosti i svi bismo htjeli da se situacija poboljša. htio bi imati dobiti vaše mišljenje o um, trgovinskoj politici Europske unije i bilateralnim sporazumima slobodne trgovine koje primjenjujemo ovdje, naročito sa zemljama juga. Htio bi znati što vi mislite o tome eh, na koji način se odvijaju ti sporazumi na razini Europske unije. Hvala. Klara Aguilera. Hvala gospodine predsjedavajući. Veliko nam je zadovoljstvo što ste ovdje danas e, sa nama. Želim se samo usredotočiti na nekoliko aspekata o kojima ste i vi govorili. Vi ste spomenuli da je nužno spriječiti širenje prekograničnih e, bolesti i da je tu prevencija jako bitna. U Europi imamo dosta e, tih prekograničnih bolesti, ali e, mislim da u određenim zemljama moramo se intenzivnije baviti prevencijom. U Europi općenito e, je situacija situacija dobra, no u nekim zemljama ta prevencija nije još na visokoj razini i mislim da bismo trebali poduzeti konkretnije mjere. Vi ste govorili također i o klimatskim promjenama, to je osjetljivo pitanje, naročito za poljoprivredni sektor, ali smo e, postigli i dosta napretka, naročito u Europskoj uniji. Postoje i drugi industrijski sektori koji bi morali uložiti više napora nego što ih ulaže poljoprivredni sektor. E, gospodin Andriju je također e, govorio o e, trgovini u Europi. Mi imamo i sporazume sa trećim zemljama iz mi u Europi na primjer e, ukidamo korištenje određenih substanci, ali e, te treće zemlje te supstance nastavljaju koristiti. Također mi u Europi imamo određene ograničavajuće instrumente, dok takvih instrumenata u trećim zemljama e, nemamo. I naši poljoprivrednici se žale zbog ovoga i želim znati samo što vi o tome mislite. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam na svemu što ste E, rekli u vašem izlaganju. E, želim samo e, reći da u vašem izlaganju niste puno govorili o povećanju stanovništva na svijetu. I mislim da ovdje trebamo se osvrnuti na dvije stvari. Moramo bolje proizvoditi poštujući okoliš i kao što je moja kolegica rekla malo čas u Europi smo već postigli dosta napretka, ne smijemo sve kritizirati tehnike koje mi danas koristimo E, za e, usjeve umjesto drugih štetnih e, proizvoda za bilje E, to je nešto što je dosta korisno. Također kada nemamo alternativu za fitosanitarne proizvode mi moramo koristiti e, neke od njih. Moramo samo podsjetiti na činjenicu da su neki od tih e, proizvoda jako važni za bilje kao što su i lijekovi važni za ljude. Vi ste govorili o borbi protiv rasipanja hranom, to je nešto što je meni jako važno i mislim da europska poljoprivreda tu treba održati E, bitnu ulogu. E, ne govorim sada o tome da se na tržište trebaju stavljati bilo kakvi proizvodi samo kako bi se oni ne bi bacali, već mislim da moramo e, odlučno se boriti protiv siromaštva E, protiv nedostatka hrane za određene populacije i da naše mjere moraju biti dosljedne, da moramo vjerovati našim poljoprivrednicima koji su na terenu, moramo biti usko povezani sa njima, moramo se boriti za lokalnu poljoprivredu u Europi. Hvala gospodin Agnju i nakon njega gospodin Tarabela. Hvala. Kada govorimo o budućnosti prehrame i poljoprivrede uz prisustvo gospodina De Silve moramo napomenuti da je budućnost poljoprivrede povezana sa budućnosti e, vode. Moramo imati dovoljno vode za naše usjeve, tako da moramo vodu koristiti na pametni način. Također, e, biljke su važne i za CO2. Ako želite da e, biljke zaista uspiju, onda moramo vidjeti i što će se desiti sa CO2 iz tih e, e, biljki. Vi ste govorili da se želite boriti protiv e, pesticida, a poslije ste rekli da se želite boriti i protiv bolesti i zaraza biljaka morate uskladiti i jedan i drugi aspekt. Moramo uzeti u obzir i znanstvene rezultate naših znanstvenika E, smanjiti e, otpad od hrane, s tim se slažem, boriti se protiv antimikrobne e, rezistencije, to je jedan od glavnih problema. Ja imam dva rješenja za vas. Prvi je da uz potporu poljoprivrednicima trebamo ojačati potporu poljoprivrednika koji uzgajaju stoku bez korištenja antibiotika, a s druge strane moramo stvoriti pritisak na svjetsku e, trgovinsku organizaciju e, koja e, ne želi zabraniti uvoz mesa od životinja pri čijem se uzgoju koriste antibiotici. Mi moramo svi zajedno djelovati i možda biste i vi trebali iskoristiti vaš položaj da izvršite taj pritisak na svjetsku trgovinsku organizaciju. Hvala. Mark Tarabela, zatim e, kolega Fanagan. Mark, izvoli. Hvala predsjedniče, gospodine Gracijano da Silva. Neću vam e, postavljati pitanja jer moram odmah ići, ali vam želim čestitati, čestitati na govor koji ste upravo održali. Tu se radi o iskrenom govoru koji s ciljem e, jamčenja pristupa prehrani svima. Dakle, vidimo da u trenutnom modelu na svjetskoj razini to, to nije omogućeno i pristajemo danas na činjenicu da 800, tisuća ljudi, milijuna osoba trpe od neuhranjenosti, a paradoksalno to su osobe koje su u, ruralnom e, poljoprivrednom području. Dakle, treba e, mijenjati model poljoprivrede i učiniti da poljoprivreda bude smatrana uvijek e, kao strateška aktivnost od strateškog značaja svug na svijetu kod nas u Europi nemamo poljoprivrednu strategiju, potičemo rad agribiznisa, a poljoprivrednog biznisa, ali nemamo tu strategiju za cijelom svijetu treba boriti protiv bacanja hrane, protiv klimatskog zakrijavanja, kako bi se omogućilo svim regijama svijeta da pruži mogućnost svoje djeci politikom razvoja koja će biti temeljena na poljoprivredi, koja je prvenstveno za prehranu ljudi, dakle kasnije na drugom mjestu bi trebala biti trgovina a u Europi imamo krivu strategiju, to je rekao kolega Andriju. <coughs> Dakle, odgovorit ćete mi to će biti preneseno. Dakle, da li ste spremni dovesti u pitanje i našu trgovinsku politiku koja je sramotna, osobito kada se radi o afričkim državama, jer ovdje se napušta sustav reguliranja, proizvodimo više, naši seljaci, i poljoprivrednici su, e, njihova prihodi su manji jer se usklađuju sa svjetskim prihodima, a onda iskorištavamo, eksploatiramo poljoprivrednike u, Africi jer tamo izvozimo naše viškove. Dakle, da li se slažete s ovakvom analizom? Hvala vam i ispričavam se još jednom što moram ići, no u svakom slučaju budite sigurni da ću dobiti vaš odgovor. I nadam se da ćemo se opet vidjeti. Hvala kolega Flanagan, zatim e, Jim Nicholson. Budućnost e, hrane prirede uveliko ovisi, u biti u potpunosti ovisi o ljudima koji je proizvode i ljudi koji je proizvode koje ja srećem ne žive od toga jer ne mogu preživjeti jedva se mogu sami prehraniti. Dakle, ako treba biti ikakva budućnost za e, prehranu i poljoprivredu, prva stvar koju trebamo napraviti jeste da spostaramo da ljudi koji to proizvode imaju dovoljno sami da jedu, da mogu preživjeti i da imaju decentan život od toga svega. Jer zašto bi se ih bavio tim poslom ili bilo kojim poslom ako ne može od toga živjeti? I Evo, konstantno čujem poput e, odjeka da imamo izazov da prehranimo svijet jer imamo sve veći broj stanovništva što na neki način kao da se kaže da mi europljani moramo prehraniti cijeli svijet a u biti u Europi mi nemamo nikakav problem sa sve većim e, brojem stanovništva već imamo problem stagnacije stanovništva dakle što se tiče europske poljoprivrede i cijele te ideje da se proizvodi e, lokalno poljoprivredne proizvode i kako ih ne treba izvoziti diljem svijeta, onda mi u biti u Europi nemamo taj problem. Dakle, problem je taj kako se postarati da ljudi u dijelovima svijeta koji danas mogu proizvoditi dovoljno hrane za sebe, to rade. I to sigurno neće desiti tako što ćemo ih uključiti u brojne trgovinske sporazume koji će, kojima će se prebacivati E, hrana s jednog kraja na drugi svijeta. Jedan zastupnik je već pitao što mislite o tim e, sporazumima, trgovinskim sporazumima o, koji, o kojih e, je Europa jako obsesivna i gospodin Clark je donekle obsesivan na tome. I tu je pitanje komplementarnosti, jer evo, dosta se zloporabi engleski jezik, kako je to sam John Clark rekao zadnji put kada se javio za riječ, ja sam mu postavio pitanje, pa koja je poanta E, prebacivanja slične vrste hrane s jednog kraja na drugi i preko mora, on je rekao pa evo to je stvar komplementarnosti, dao nam je primjer kako uvozimo bademe e, iz SAD-a. Samo vas želim pitati što mislite o obsesivnošću Evropske unije, trgovinskim sporazumima i pokušaju da prehrani sama Evropsku uniju. Hvala kolega Nikolson, zatim Zulo. Najprije hvala predsjedniče i želim i vam zahvaliti gospodine na prezentaciji. Istina je da nema jednostavnog načina da proizvodi hrana. To podrazumijeva veliki rad, puno znoja i nerijetko puno boli i suza. A koliko išta zna o radu u poljoprivredi, to je stvarnost. Ja ovdje sjedim i slušam brojne gluposti koje izgovaraju ljudi i kako se govori da je teško. Da, teško je, ali oni koji proizvode hranu za nas ostale to rade na način na koji vjeruju da je njihova odgovornost da proizvode dobru hranu za e, prehranu ljudi. A pitanje otpada. Što ćemo s otpadom? Jer e, ima otpada i na poljoprivrednim e, gospodarstvima Dakle, prije par mjeseci imali smo izvješće i došli, sam do zaključka da supermarketi govore proizvođačima da ne žele ono što ovi proizvode, što trebaju raditi, ponovno to ugurati u zemlju. Nama to ne treba, kažu oni e, poljoprivrednicima. I niko njima, e, supermarketima, e, otkupljivačima, E, ne govori ništa jer oni imaju PR mašineriju, idu na televiziju i govore kako pomažu okolišu, kako su dobri, kako velika i velika većina ljudi vjeruje u to. Jer nemaju drugih informacija. Nije možda vrijeme da mi djelujemo tu, jer svi govorimo o, bacanju hrane i uvijek će toga biti, ali trebamo se maksimalno potruditi, potruditi da to svedemo na minimume. To je ono što mi trebamo napraviti, smanjiti svesti na minimum to bacanje hrane. I prehrambene banke e, su jedno od rješenja i puno toga dobrog se radi i moramo to, na tome inzistirati. I nećemo moći prehraniti sve na svijetu, ali u svakom slučaju trebamo pokušati učiniti više nego što sada radimo. Hvala vam. Jim, Marko Zulo i zatim Peter Hvala i hvala generalnom direktoru FAO-a. Da, istina kada govori o povećanju održive proizvodnje, onda tu misli i na aspekte kao što je bacanje hrane, borba protiv e, neuhranjenosti i bolja distribucija. No, ja bih se želio osvrnuti na jedan aspekt koji po mom mišljenju se tiče svih teritorija, a onda to može biti e, prilagođena na svaki teritorij. No, kada se govori o pristupu hrani, po mojem mišljenju pristup hrani treba tumačiti kao mini, e, proizvodnju na mini i mikrorazini i pristup hrani, to znači isto tako pobrinuti se za ekonomske kapacitete onih koji trebaju upravo kupiti tu hranu. Dakle, moramo imati na umu gospodarsku moć onih koji kupuju hranu kada govorimo o borbi protiv nedostatnog prispa hrane. Hvala Petar Jar, zatim Albert Hvala gospodine predsjedniče, hvala i na ovoj prezentaciji koju smo čuli. Dva pitanja bih imao. Prvo pitanje, mi smo zapravo mi koji se bavimo politikom poljoprivreda, to je zapravo izmjenjivi se osjećaj. S jedne strane mi kroz našu europsku politiku e, nudimo proizvoda zapravo uništavamo, kaže se, afrička tržišta. Mogu se sjetiti i druge rasprave koje je bila, eto, kada cijene rastu i kada više nećemo imati izvozne subvencije, jer želimo na neki način imati stabilno tržište. Dakle, kada cijene rastu, tada će ljudi opet e, kazati da smo mi krivi kao poljoprivrednici za porast cijena. Da li da se oprostimo od svjetskog tržišta? Što da učinimo? Mišljenja smo da ne smije se e, cijena zapravo u bescijenje davati e, proizvodi, da na neki način želimo vašu preporuku, da li da se fair cijenama bavimo ili dampinške cijene, što mi to činimo krivo. Druga priča pak e, tiče se svjetske gladi. Tri su uzroka po mom mišljenju, pa evo čak ću dati rang listu. Prvo, to su političke nestabilnosti, E, drugo korupcija i treće što u zemljama u razvoju nemamo prilagođenu poljoprivredu i strukturu i strategiju koja bi bila lokalno prilagođena. Upravo zbog ovih e, pitanja vrlo često se e, neargumentirano ide protiv naše poljoprivredne politike. Da li ste suglasni s takvim stavom ili mislite da stvari stoje drugačije? Hvala. Albertes. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine generalni direktore. Malo sam nemiran postao kada ste govorili često puta je teško slušati ono što možemo čuti. Govorite dakle o tome da želimo, moramo postati održiviji gdje postoje regije u svijetu koje su održivije nego što je to u Europi, europskim okvirima? Bio sam u Africi, Južnoj Americi, nemamo tu održivost, a i kod nas stalno se na stup srama stavlja poljoprivreda. Zaštita bilja. Oko 1900. godine u Njemačkoj nije bilo zaštite bilja, nije bilo gnojiva i 40 godina moderna kemija mi smo e, prošli kroz 80. Dakle, ne mogu stvari biti i uzrokovane zaštitom bilja. 800 milijuna e, ljudi koji nemaju dovoljno hrane milijuni malih poljoprivrednika koji ne koriste e, nikakva gnojiva sa jednostavnim e, sredstvima u Brazilu recimo koji proizvode svoju hranu bez ikakve kemije. Mogu kazati da e, svjetske organizacije nisu uspjele. Početkom 90. godina u Njemačkom saveznom parlamentu sam kazao, ako samo 50% sredstava koja se koriste za oružje budu upravljeni za istraživanja u poljoprivredi, tada bismo bili u stanju suzbiti e, dakle glad u svijetu. Dozvolite da kažem i ovo, nemojte razumjeti krivo, da li je moderna poljoprivreda e, bila kriva, 1942. E, godine smo imali najviše stanje, dakle poplava u Njemačkoj. 1000 do 1200 te smo imali klimatske promjene e, koje su isto tako imali i da li je tu moderna poljoprivreda bila kriva za te e, prirodne katastrofe i da li moderna poljoprivreda imamo šest puta veći CO2 nego što je to danas a nekada su ti iznosi bili još i veći da li su eventualno mi krivi sa modernom poljoprivredom što su izumrli e, dakle i i e, Hvala. Hvala kolege, završili smo s popisom govornika. Dragi generalni direktore, sada ću vam predati riječ kako biste odgovorili i možete dakle govoriti jezik koji želite s obzirom da imamo prevoditelje i e, u svakom slučaju moći ćete govoriti par minuta duže od 12.30. U svakom slučaju hvala vam što ste, još jednom hvala što ste došli ovdje i evo imat ćete, imali ste mogućnost čuti različita mišljenja. Dakle, dragi Žoze, evo predajem ti riječ. Hvala vam. Nisam u mogućnosti odgovoriti vam eh, spominjući vaša imena, jer to nisam uspio zapisati, malo sam se zbunio. No, prvo pitanje koje mi je postavljeno ticalo se otpornosti na antibiotike. Dakle, an, e, ono, naglasak stavljamo na upotrebu antibiotika samo u svrhu liječenja, a ne u svrhu prevencije. I to je ona velika promjena koju, bismo, e, koju zazivamo. No, dopustite da kažem da to nije potrebno samo za životinje poput krava, koza, ovaca, ali već isto vredi i za ljude. Trebali bismo evoluirati i imati preventivnost, ne samo kurativnu medicinu. Drugo pitanje to se više veza između poljoprivrede i hrane i uloge trgovine. Osobito se radilo o bilateralnim sporazumima. Znam da ste vodili tu veliku raspravu o sporazumu između Evropske unije i SAD i Kanade. Ne bih želio zalaziti u pojedinosti, no moram reći da mi trgovinu promatramo kao pozitivnu stvar u smislu da promoviranje trgovine je dobra stvar, osobito ako imamo pravilnu trgovinu. Naravno, neuravnotežena trgovina nije dobra stvar. I isto tako pozitivno gledamo na unutarnju inter, trgovinu jedna od glavnih tema kojom se bavimo je hrana. A što se hrane tiče, transport predstavlja najveći izdatak. Dakle, bilo bi dobro kada bi se moglo više lokalno proizvoditi i trošiti hranu i na način da se planira proizvodnja i potrošnja. To bi uveliko poboljšao situaciju, ne samo ne bi samo smanjilo troškove, već bi stalno raspolaganje i prirodnu, svježu hranu. A to je jedan od ciljeva koje želimo promovirati kada se radi o zdravoj prehrani, dakle koristiti više povrća, više voća. Na taj način treba postupati. Dakle, više lokalne proizvodnje i potrošnje. To je ta razumna trgovina. Gospođa Garcia postavila je pitanje na temu prevencije i kontrole granica. I uistinu trebamo pojačati kontrolu, ali ne samo kontrolu kada e, dođemo e, na uzračnu luku, već e, vrsta kontrole koja je uveliko zanemarana je karantena Dakle, karantena je nešto što se odavno radila, dakle, karantena da se vidi da li je neka životinja oboljela. I zbog brzine odustajemo od nekih određenih e, praksa. Ponekad e, imamo životinje koje dolaze iz e, područja u kojim vladaju neke bolesti i u ostalom svaka, svaka regija svijeta ima svoje endemske bolesti i svaki put bi trebalo ići koristiti karantenu i morali smo biti oprezniji. I ispravno ste rekli da poljoprivredni sektor ulaže veliki trud kako bi zaštitio prirodu. no mislim da bismo mogli više toga poduzeti za gospodarenje vodom. Voda je veliki, doista najveći izazov za budućnost. Koja god zemlja u pitanju bila, voda je važna. Gospodarenje vodom je jako važno, osobito ako je nastavimo koristiti ako nastavimo koristiti podzemne vodne resurse kao da su neistrpni. Jer ovdje činimo istu grešku koju smo napravili s naftom. Voda koja je u našim, našem podzemlju nije neograničena. Evo, posegnut ću za još jednim primjerom. Pogledajte malo arapski svijet. Evo, posegnuli ste za njihovim primjerom, pokušali ste pratiti njihov primjer. Baš kada je riječ o njihovom e, načinu konzerviranja, odnosno pohranjivanja kišnice. Sada imamo kišu koja pada u, više pada u manjim razdobljima. Dakle, evo, to je, to je, to je ta svjetska transformacija, ali pada i kišnica, pada u istim količinama, ali u kraćim razdobljima i treba naći način da se prikupi ta kišnica i evo Arapi su to već znali i u cijeloj Andaluziji su imali našli iznimne načine koncentracije te kiše jer voda se pohranjivala u kućama mislim ta kišnica Zatim četvrta osoba spominjala je stanju ruralnog stanovništva i spomenula korištenje kemikalija e, i ruralnih, e, ruralnog stanovništva. Da, to je jedan veliki problem s kojim smo suočeni u cijelom svijetu razvoju. Dakle, loše korištenje kemikalija u e, ruralnim područjima, osobito za žene, za trudnice i djecu i način na koji to utječe na to stanovništvo. Također, se je spomenuto i bacanje hrane. Želim reći da je Francuska donijela određene mjere koje su jako zanimljive. Postoje sporazumi sa lancima supermarketa kako bi se smanjilo bacanje hrane. I to konstatiramo u cijelom prehrambenom lancu. Imamo tri E, ključne karike kako bi se riješilo pitanje bacanja. Dakle, trebamo, imamo izlazak iz e, za poljoprivrednog zemljišta, skladištenje, puno bi toga moglo biti poboljšano u sektoru transporta i prijevoz i, i, i, i, i e, skladištenju. Zatim, drugi aspekt isto tako može biti poboljšan. A i treći problem je za stolom. Jer imamo puno prehrambenih proizvoda koje bismo mogli e, jesti, ali ih bacamo jer smatramo da više nisu, da ih se ne može više jesti, ali nevjerojatne su količine koje se bacaju, hrane koje se bacaju u Europi. 135 kg po stanovništvu se baca po glavi stanovništva, ali kada vidimo eto, jedan e, ružno, ružno, ružnu vočku. Evo, imamo jedan jako uspješan program e, u Portugalu, dakle, ružno e, ružne voćke. Treba, treba bismo imati jedan rajon u supermarketu gdje imamo eto, jestive, ali ne tako lijepe komade povrća. I to je, to je nešto se ne radi. I to je pitanje kulture. Trebamo jednostavno moći promijeniti te prehrambene navike. Peto pitanje ticalo se budućnosti vode. Evo, već sam rekao, vjerujem da je nestašica e, vode glavni problem za budućnost poljoprivrede. Poljoprivreda više manje potroši 70% e, e, pitke vode na svijetu, a tendencija je takva da će to biti sve više, da li će trebati još sustava navodnjavanja, to ćemo vidjeti. Imamo načine da se nosimo s tim. Imamo suvremene tehnike, na primjer, ako pređemo sa standardnog, tradicionalnog e, sustava poplavljivanja, još e, to je bila praksa u vrijeme starog Egipta, i onda prelazimo sa E, potreba od tisuću litara po, za, površinu, za određenu površinu zemlje, smanjili smo to za na jedan litar, ako ćemo u sustav kap po kap, na primjer. I spomenuo sam i partnerstva. Naše partnerstvo se zalaže, mi, mi u partnerstvu s drugim organizacijama zalažemo se za manje upotrebe antibiotika i da ih se koristi isključivo za liječenje. Šesti parlamentarac spomenuo je Afriku. Ja doista vjerujem da će biti od velike pomoći za afričke zemlje i zemlje razvoju ako mognemo sklopiti sporazum o e, pravnoj trgovini sa između Europe i afričkih zemalja. Afrika ima brojne proizvode koji mogu biti od koristi za Europu i imat će velike koristi isto tako e, od smanjenja i subvencija za izvoz koji e, utječu na cijenu proizvoda diljem svijeta. I ovdje želim odgovoriti se tako i na pitanje gospodina Flanagana. Mislim da doista možemo imati komplementarna pravila između različitih eh, regija, no ne mogu reći da Europska unija i Sjeverna Amerika da su da imaju potpuno komplementarnu ulogu, no interno gledano unutar Europske unije postoje brojne mogućnosti za komplementarnost između različitih država članica i komplementarnost koja se može poboljšati isto vrijedi i za sve regije u e, Africi i Južnoj Americi i tako dalje. Dakle, možete proizvoditi stvari na jednom, u jednom kraju koje ne možete proizvoditi u drugom zbog e, temperature, zbog e, sezone kiša i tako dalje. A osobito kada se radi o voću i povrću, najvažnije je iskoristiti priliku sezone, sezonsku proizvodnju. To je od ključnog značaja za poljoprivredu. Dakle, kada bi se proizvodilo voće ljeti na jugu i do, dovezlo ga na sjever zimi kada zbog trgovine, to je dobro. Evo moram, moram skratiti, ali dopustite Dopustite da govorim još na zadnje pitanje gospodina Desa. Nadam se da sam dobro izgovorio vaše ime. Zašto imamo samo starije osobe u ruralnim područjima? U Francuskoj, na primjer. Moj odgovor na to pitanje je dvojak. Kao prvo, osnovni razlog je taj što se radi o teškom poslu, a ljudi danas ne traže baš težak posao, no nasreću možemo poboljšati tehnologiju kako bismo ih privukli. A to je moguće kada moderniziramo poljoprivredu. Dakle, tako će se veći broj mladih zauzeti mjesto starih. A drugi razlog, većina zemalja naime nema kvalitetne mirovine za mirovinski sustav za e, poljoprivrednike i to treba riješiti. Jer zemlje koje imaju dobar sustav, mirovinski sustav za poljoprivrednike, onda vidjeli smo da se tu brže obnavljaju generacije narašta i poljoprivrednika, ako mladi vide da imaju budućnost. Eto, hvala. Toliko. Hvala, hvala generalnom direktoru naš odbor zaključuje današnji sastanak. Sljedeći sastanak je u Strasburu 12. lipnja 19. u 19 sati. Hvala vam